Nastavljamo sa zasjedanjem. Identitet i demokracija, klub zastupnika i e, neovisni zastupnici su mi predložili e, neke izmjene po pitanju imenovanja u e, delegaciju izaslanstva. Te odluke će biti uključene u zapisnik sa današnje sjednice i stupit će na snagu od datuma ove objave. Sada ćemo započeti s glasovanjem. E, izvješće Howard, nacrt izmjene proračuna broj 1. Znači imamo jedinstveno glasovanje, poimenično glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali?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 Idemo na sljedeće izvješće. Howard, nacrt izmjene proračuna broj 2. Dajem sada riječ izvjestitelju. Izvolite, imate dvije minute. Nema ga? Mr. President, first I would thank Gospodine predsjedniče, kao prvo zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni i tajništvu na radu na ovom dosijeu. Bit ću kratak, no veoma je važno da se ove neke, da neke stvari idu u zapisnik. Ovaj DAB 2 je drugačiji od onoga što je uobičajeno. To je zapravo konačni element ovog e, dogovora oko proračuna e, za 2018. i razrešnice i zapravo prijedlog je bio da se e, tijekom 2019. taj prijedlog iznese i da se usvoji i mi sada to vršimo zato što ova dva programa zapravo odražavaju e, snagu e, našeg proračuna, to su obzor 2020. i Erasmus Plus. Erasmus Plus će dobiti još 20 milijuna eura, a obzor 2020. 80 milijuna eura koji će se utrošiti u istraživanja kako bi se pomoglo riješiti problem klimatskih e, promjena. I ovo zapravo održava u istinu da naše zajedničko nastojanja unutar Unije omogućavaju nam da postignemo više nego što smo to nego što bismo to mogli e, zasebno. Tako da e, zahvaljujem vam unaprijed na vašoj podršci. Hvala. Glasovanje, pojmenično glasovanje otvoreno. No votato tutti, la votazione chiusa. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno. Usvojeno. Izvješće Muresan o mobilizaciji Fonda solidarnosti Evropske unije. Glasovanje, e, jedinstveno glasovanje, poimenično glasovanje, otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Aprovato. Usvojeno. Također imamo još jedno izvješće Howard, nacrt izmjene proračuna broj 3, jedinstveno glasovanje, glasovanje otvoreno. La votazione Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Izvješće Junka Ronza, mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji, jedinstveno glasovanje, otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno. usvojeno. A sada prelazimo na prijedlog rezolucije o povlačenju Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. E, stavak četiri u dva dijela, prvi dio, dizanjem ruke za, protiv, suzdržani usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanje, glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. E, stavak 12 u dva dijela. Prvi dio poimenično glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojena. Drugi dio dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Ko se suzdržava? Usvojeno. Stavak 14 u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Točka 17. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Točka 20. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. E, uvodna izjava A. Dva dijela. Prvi dio za protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava D, dva dijela, prvi dio za, drugi dio protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava K, originalni tekst za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava N za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasovanje o rezoluciji, poimeničnim glasovanjem, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Approvato a grande maggioranza. Usvojeno velikom većinom. Dakle, dok iščekujemo obrazloženja glasovanja, prekidamo sjednicu na nekoliko minuta. Hvala. Kolege, ponovno otvaramo sjednicu kako bismo krenuli s obrazloženjima glasovanja. Molim kolege koji nemaju namjeru e, prisustvovati obrazloženjima da izađu iz dvorane kako bi omogućili daljnje odvijanje aktivnosti. Dragi kolege, moramo sada nastaviti rad sa obrazloženjem glasovanja. Molim one koji neće sudjelovati u tome da napuste ovu e, plenarnu sjednicu. Na taj način pokazujete svoje poštovanje prema kolegama. Dear colleagues, I Dragi kolege, molim vas eh, ljubezno da izađete iz eh, dvorane ako ne namiravate sudjelovati u obrazloženju glasovanja. Procediamo con dichiarazioni di Nastavljamo s obrazloženjima glasovanja. Prvo krećemo sa um, uh, obrazloženjima glasovanja o prijedlogu uh, rezolucije povlačenja Ujedinjena kraljevina. Zastupnica Kirton Darling, izvolite imate jednu minutu. La collega Kirsten Darling pa- Gospođa se odriče svojeg vremena koje ima na raspolaganju za izlaganje. Krećemo sa kolegom Vondrom. Izvolite, imate jednu minutu. kolega Vondra. Kolega Vondra. Ovo ne funkcionira. Ne radi. Jel radi? Da, u redu, onda hvala. Ja sam glasao protiv ove rezolucije o Brexitu jer mislim da bismo trebali imati na umu budući odnos koji ne bi doveo do sukoba. I ako pokušavamo sada natjerati britanski parlament da prihvati ovu rezoluciju, dakle i da zapravo prihvati sporazum o povlačenju, koji je već tri puta odbačen. Mi smo imali e, razvod braka u Čehoslovačkoj i kako bi taj, e, ta rastava braka bila uspješna, morate biti velikodušni i mi e, moramo pokazati istu tu velikodušnost koju treba pokazati Europski parlament. Jer da možda to nismo učinili, možda bi došlo i do rata. Je li to zaista nešto što mi želimo? Hvala. A sada riječ je gospođi Šojdrovi i jedna minuta. Izvolite Mikaela. Hvala, drage kolege. Ja dolazim iz iste zemlje kao i kolega Vondra, no unatoč tome ja sam glasovala za ovu rezoluciju upravo zato što poštujem rezoluciju Britanskog parlamenta koja e, kaže da Ujedinjena kraljevina ne smije e, napustiti Europsku uniju bez sporazuma. I upravo zato mislim da Europski parlament je reagirao na pravi način kada predlaže da dođe do odgode ako se ne postigne sporazum. Mi nikoga ni na što ne silimo. Mi ne namećemo njima e, naš sporazum. To je sporazum koji je potpisala njihova premijerka Ujedinjena kraljevina može na kraju krajeva predložiti i izmjene e, tog sporazuma, no premijer nije predložio nikakve promjene. Europski parlament pokazuje veliku strplje, veliko strpljenje i baš kao i glavni pregovarač Barnije, mi smo spremni prihvatiti izmjene ovog sporazuma ukoliko ih Ujedinjena kraljevina predloži. Hvala. E, a sada, e, gospođa Porit, jednu minutu. sada radi. Ja sam glasovala za ovu rezoluciju danas, ne zato što želim da se provede sporazum o povlačenju, zato što svaki oblik Brexita će biti e, štetan po sve, no zato što tekst priznaje da je moguća odgoda kako bi se izbjegla situacija gdje nemamo e, sporazuma i kako bi Velika Britanija mogla održati jedan e, demokratski proces kao što je novi referendum ili izbori kako bi se omogućilo da se odbaci Brexit u potpunosti. Hvala svima koji su pokazali solidarnost e, s nama. Mada sada imamo e, taj populistički opasan, opasnu aktivnost koju ovaj čovjek je pokrenuo koji sjedi preko puta mene to je e, ta e, želja da osobna ambicija se nadredi nacionalnim interesima, a sada nažalost to vidimo i iz Downing Streeta. No, nažalost, na svu sreću imamo i snažan proeuropski pokret u Ujedinjenoj kraljevini koji je vjerojatno najjači u u cijeloj Europi. E, gospodin Verhofstadt e, je to isto naglasio i mislim da se moramo zaista boriti protiv nacionalizma i populizma i ne smijemo dopustiti da oni pobjede. Molim vas da poštujete vrijeme koje imate na raspolaganju. Hvala. E, A sada dajem riječ zastupniku Patenu na minutu. Izvolite. Glasovao sam protiv eh, ove rezolucije imperija Gija Verhofstadta. Mislim da je to ovaj čist, eh, tvrdi Brexit i ono što nam treba. Zašto? Zato što je 58% u Midlandsu je glasova, 62% je u nekim drugim dijelovima Velike Britanije. Dakle, eh, preko 17 milijuna ljudi, demokratska većina je glasovala za izlazak. Tokom protekla tri sata ovdje u Europskom parlamentu sam slušao različite zastupnike koji tim ljudima kazuju kako oni ne znaju što rade. Rekli su tim ljudima da trebaju slušati Europsku uniju i tek kada se e, slože s onim što im kaže ova institucija mogu uopće e, razmišljati o demokraciji. Gospodin Barnier je jasno nam dao do znanja da kakav god bio sporazum o backstopu, da neće Velika Britanija moći izaći iz Carinske unije. Dakle, onih 17,5 milijuna ljudi neće moći izaći iz te Carinske unije. Moramo poštivati britansku demokraciju. Vrijeme je da idemo, vrijeme je za čist i brz Brexit. Thank you. Grazie mille. Hvala, a sada gospodin eh, Hook. Ja sam e, podržao ovu rezoluciju zato što ona priznaje da ovaj proces e, da se e, opozove članak 50 je trenutno u toku. Gospodin Johnson nema većinu u britanskom parlamentu, zato pokušava suspendirati parlament i blokirati glas naroda o ovom sporazumu o povlačenju. Ovaj referendum iz 2016. bio je neodređen, bilo je puno laži, laži o novcu, o tome da će Turska ući u Europsku uniju. Ja vidim da ovdje nema nikakvih zastupnika iz e, Turske. Johnson je rekao da će to sve biti lako i da ćemo svi biti e, bogati. To nije istina. Ova odluka iz 2016. je stara i ustajala. I Britanija 2019. je jedno drugo novo mjesto i nitko nije glasovao za nedostatak hrane ili lijekova, za blokade autocesta, a to stoji u dokumentima vlade. Brexit je nešto što je loše za nas, mi smo jedna velika zemlja i mi ćemo cijelu ovu priču ostaviti iza sebe. Hvala. A sada gospođa Birder, jednu minutu. Ja sam glasovala za ovu e, rezoluciju i meni se e, Brexit ne sviđa, ja ga zapravo mrzim, ali svaki sporazum se treba staviti pred ljude, jer to je njihova budućnost, da oni glase o tome, a Boris se poigrava s time i svoje osobnih razloga. Brexit se treba zaustaviti moja stranka i John Swinson kao njezina e, liderica. Mi želimo da se Brexit e, zaustavi i ako dođemo na vlast mi ćemo zaustaviti članak 50 mi želimo da ostanemo u Europskoj uniji i ovaj, eh, ova rezolucija održava našu odgovornost pred ljudi, pred narodom Velike Britanije, jer njihovi životi su preokrenuti na glavačke. I svi moramo sada raditi na tome da se brzo to riješi. Državljanstvo je pravo Imamo pred sobom novi skandal, potencijalni Windrush sa državljanima Europske unije u Velikoj Britaniji. Mi uvijek želimo učiniti ono što je najbolje i za Veliku Britaniju i za Europsku uniju. Mi trebamo vremena da glasujemo o sporazumu ili da se održe, e, da se održe izbori kako bi se vidjelo e, tko zapravo e, govori u ime naroda. Hvala. Sada gospođa Gibson, jednu minutu. Ja sam e, podržala ovu rezoluciju i e, potičem parlament da ju podrži. No, ja ne podržavam nikakav sporazum o Brexitu. Sa sporazumom, bez sporazuma, ja iz dubine srca vjerujem da je Brexit loš i za Ujedinjenu kraljevinu za Europsku uniju i dalje ću nastaviti voditi kampanju da se zaustavi Brexit. No, ovaj, ova rezolucija je važna zato što ona priznaje da je parlament Ujedinjene kraljevine donio zakon koji omogućava da se traži odgoda i važno je da se odgoda omogući kako ne bismo imali izlazak bez sporazuma. Dakle, da ili se održi novi referendum ili izbori, jer Boris Johnson ne djeluje interesu britanskih građana. On je zatvorio parlament, rekao je da je spreman prekršiti zakon kako bi se proveo Brexit. On djeluje kao diktator i mi trebamo vremena da ga kroz demokratski proces e, porazimo. Hvala. A sada gospodin Howarth, e, jedna minuta. Dakle, ovo nije baš bio plan, zar ne? Umjesto e, raja na zemlji nude nam preživljavanje. umjesto najjednostavnijeg dogovora u povijesti mi pregovaramo sa najslabijeg položaja o e, tome da neće biti uopće sporazuma. Umjesto e, suvereniteta koji nikad nismo izgubili, sada imamo tešku realnost gdje će naš moćni susjed raditi pravila koja mi nećemo moći, na koja nećemo moći utjecati. Dakle, cijele industrije će biti ovdje rasprodane, e, sve ćemo to žrtvovati i prava građana će biti manja u Velikoj Britaniji. Dakle, to je realnost, a ne ono što, je, što nam je bilo predstavljano. Uskoro ćemo vidjeti da nacionalni suverenitet u modernom svijetu je nešto što je zaista ograničeno. Čuli smo mnogo o demokraciji, ali bez odgovornosti demokracija vene moramo e, sada britanskom narodu objasniti koja je realnost Brexita, a ne lažna obećanja koje su čuli. Hvala. A sada gospodin Hiver, jedna minuta. No evo, e, svima kažem da Nigel Farage i dalje zastupa e, ovu većinu moje zemlje koja je za Brexita. Što se tiče ove rezolucije, o Bože, vi Brexit zovete žalosnim događajem. Možda to za vas je, zato što više nećete imati Veliku Britaniju iz koje ćete musti novac. Ali pogledajte, najveća stranka u ovom e, domu, Brexiteri, su ovdje i mi se brinemo zato da ta većina iz Velike Britanije bude e, zastupljena ovdje. E, dakle, mi smo vidjeli kakva je realnost iza ovoga i jasno je zašto je ovo nešto što je pozitivno za našu zemlju i to je ovaj čisti, brzi, tvrdi Brexit. I u mojoj zemlji je sve veća podrška za taj no deal. Mi smo e, pobjedili 2016. učinit ćemo to i sada. Mi, mi ćemo e, napustiti Europsku uniju i bit ćemo na čelu Velike Britanije. Hvala. Gospođo Necinga, jedna minuta. Kao prvo želim zahvaliti ovoj fantastičnoj demokratskoj instituciji na podršci koju ste pružili Ujedinjenoj kraljevini i što ste e, omogućili da se odgodi e, primjena članka 50. Zato što ovaj Brexit bez sporazuma bi bio užasan za sve, a posebno za najranjivije grupe. Posebno su to oni koji ovise o lijekovima koji se uvoze iz Europe. Njihovo zdravlje ovisi o glatkom uvozu lijekova koji e, ne mogu dugo stajati, koji trebaju biti na hladnom. Nitko ne može jamčiti da će ti lijekovi u ovom e, kaosu prometnom koji će uslijediti nakon e, Brexita bez sporazuma zaista dolaziti do njih činjenica da je vlada spremna svjesno staviti zdravlje tih građana u opasnost e, je zaista šokantna. I dakle trebamo podršku i e, zastupnika u britanskom parlamentu i u ovom parlamentu kako bismo spriječili tvrdi Brexit. Nitko nije glasao za tvrdi Brexit i niko nije glasao za to da njihovi susjedi ne mogu doći do lijekova. Rizici tvrdog Brexita su e, jasni, ali svaka vrsta Brexita će e, građane Velike Britanije staviti u veliku opasnost. E, hvala. Sada gospodin Dobni, jedna minuta. Kao prvo želim reći da je zaista lijepo da neki britanski europski zastupnici su ovdje došli da bi glasovali. Gdje su bili prije? Vjerojatno su bili u baru i jeli kroasane. A E, umjesto toga smo čuli laži i e, ridikulozne neke izjave da Velika Britanija ima u ovom momentu da njome vlada diktator. Diktatori ne nude izbore i e, zašto nisu prihvatili drugi te izbore? Zato što Korbin i laboristi znaju da će biti zbrisani sa lica zemlje, posebno tamo odakle ja dolazim, dakle iz Midlandsa oni gube podršku radničke klase. 70% u mojem biračkom okrugu su glasali za eh, napuštanje Velike Britanije. Corbyn, laboristi i svi drugi ne, uopće ne mare za glas eh, britanskih građana. I oni ne žele da se 17,5 milijuna ljudi ne čuju. Mi odlazimo. Doviđenja s Bogom au revoir. Grazie mille. Adesso la parola all'onorevole Palmer per un minuto. Gospodin Palmer ima riječ jednu minutu. Gospodine potpredsjedniče, e, da prikažem stvari kako jes. jes. E, glasanje na ovu, za ovu rezoluciju je malo hipokritično. Zaštita e, Evropljana u Ujedinjenoj kraljevini nije samo njihova zabrinutost, to je sramota za našu zemlju E, zemlju koju ti ljudi vole kao i Britanci. Oni su se tamo naselili, e, osnovali poduzeća, plaćali poreze. Žive tamo desetljeći. Oni zaslužuju bolje nego ovaj status kojim je dodijeljen. E, evropski državljani u Ujedinjenoj kraljevini koji žive u Midlandsu E, moraju čuti moja zemlja bolja od, od toga što im se nuđa i moja zemlja zaslužuje bolju sudbinu nego što je ova. A sada e, e, Jane Brophy. Hvala predsjedniče. Ja sam glasala za ovu rezoluciju. Ne želim Brexit. Ja se bavim politikom već dva desetljeća Ovdje se radi o zapošljavanju i socijalnim pravima u Europskoj uniji i u Ujedinjenoj kraljevini. E, trebamo e, raditi za prava građana, da imaju pravo na socijalno osiguranje i tako dalje. E, mnogi ljudi koji rade za zdravstvo u Velikoj Britaniji dolaze iz Europe Smanjenje e, broja tih e, ljudi u Britaniji će biti katastrofalno ako dođe do Brexita. Nesigurnost e, zbog socijalnih prava, zbog Brexita je također katastrofalno. Radnici iz Europske unije imaju pravo da tamo ostanu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada e, gospođa Banting, imate riječ, izvolite. Dobar dan, čujete me. E, kolege parlamentarci, ovo je najteže glasanje. Ja pozdravljam e, opredjeljenost parlamenta za produljenje i ali bilo kakav ugovor o povlačenju mora biti odlučen od strane britanskog naroda. I opcija za ostajanje, ako se ona ponudi, mislim da bismo je dobili i da bismo zaustavili Brexit jer će sada glasati mladi ljudi. Mladi ljudi u Britaniji su ljuti E, tri četvrtine e, mladih ljudi koji su bili e, premladi da glasaju sada imaju pravo glasa i žele ostati u Europskoj uniji. Odakle dolazite vi zastupnici i zastupnice molim podržite produljenje. Dajte mladim ljudima u Britaniji šansu da odlučuju o vlastitoj budućnosti. Hvala lijepa. A sada e, gospodin Benion ima jednu minutu, izvolite. Ja bih htio e, objasniti zašto sam glasao za e, rezoluciju koju govori da smo za sporazum koji nije prihvatio britanski parlament ova rezolucija ostavlja otvorenu mogućnost da e, Ujedinjena kraljevina e, ima ponovno referendum ili novu vladu. E, to daje mogućnost produljenja članka 50 i ponovno razmatranje stajališta Britanije za britansku industriju, za poljoprivrednike no deal će biti katastrofalan. Mi izvozimo mnogo e, govedine, e, žitarica i druge hrane u Europsku uniju, kao i industrijskih proizvoda. E, gubitak tog tržišta će biti štetan za moje birače. Prema tome, mi smo protiv izlaska bez, sporazuma. Mi smo za ostajanje u Europskoj uniji. Hvala lijepa. Gospodin Davis ima jednu minutu. Izvolite, predsjedniče. Neću, e, e, ne želim upravljati Brexitom, želim ga zaustaviti mi ovdje zastupamo europske vrijednosti, ali i britanske vrijednosti za gospodarstvo, za dobrobit, za sve okolišne mjere koje zaštite sve. Ne želim da moja e, zemlja bude isključena iz ove sale u kojoj se odlučuje o sudbini našeg kontinenta. Želim da sudjelujem u tome da budemo u srcu Europske unije, da budemo vođe, a ne oni koji odlaze. E, evo, zaboravimo Brexit. E, hvala lijepa. A sada riječ ima gospodin Adius Aseliba. E, približava se rok za Brexit. Nad nama je prijetnja izlaska bez sporazuma. To je stvarnost. izostanak sporazuma bi bila katastrofa koju treba izbjeći. Nesigurnost i politička nestabilnost raste svakim danom. Prioritet u ovoj situaciji mora biti da štitimo prava e, i izbor europskih e, građana u Britaniji obratno. Britanci koji žive u Europskoj uniji Eh, no deal bi ugrozio mnoga zaposlenja eh, kako u Britaniji tako i u Europskoj uniji. To bi bilo štetno za poduzeća i za radnike. Eh, trebamo na minimum smanjiti štete također i štetne aplikacije e, e, izlaska bez sporazuma bi bilo katastrofalno za Sjevernu Irsku i Republiku i Irsku. Prema tome moramo se angažirati u konstruktivnom dijalogu i izbjeći scenario e, tvrdog Brexita. Hvala lijepa. A sada gospođa Damiža. Gospodin Damiža. Kao poslovni čovjek ne shvaćam e, zašto bi bilo koji poduzetnik želio izaći iz tržišta od 500 i nešto milijuna ljudi. E, ali ovo, ovi laki izbori su tako nekako atraktivni ljudima. E, ali to je laž. E, e, ja sam vidio da moje poduzeće raste za nekoliko e, milijuna dolara. Zašto? Jer smo imali tržište od 300 milijuna ljudi. A sada ćemo prodavati samo 60 milijuna ljudi, to jest Britaniji. Poduzetnici u slučaju tvrdog Brexita u bilo kojem europskom e, će e, se oceliti u europske gradove. Mi sami sebi dajemo pljusku tvrdim Brexitom. E, gospođa Voden ima jednu minutu. Gospodin Katan ne shvaća da 62% e, birača ne znači isto što 62% stanovništa. Kao što smo vidjeli u skandalu windraž naša vlada dijeli obitelji i to će učiniti opet. E, Europa je obitelj, e, obitelji i naroda izlazak iz ove obitelji će nanijeti ogromnu štetu i Britaniji i našim europskim prijateljima i partnerima. Kao što Brexit e, dijeli Britaniju, tako će podijeliti i ovu obitelj naroda. Ja sam e, e, stanovnica Škotske, rođena u Engleskoj, ali sam smatram se vezanom za oba ta dijela. E, ovi saboteri su e, izdali Sjevernu Irsku i zanemarili prava e, naroda Škotske. Mi riskiramo da, će da ćemo imati jednu generaciju Williama volasa ako imamo Brexit bez sporazuma. Gospodin Riči, gospođa Riči ima riječ, oprostite. Ja sam glasala e, za ovu e, rezoluciju 2. prosinca. E, posljednji mirovni sporazum je potpisan prije 20 godina u Irskoj. To je garancija da će tamo vladati mir. Ali sada je taj mir ugrožen ako E, izađemo iz Europske unije kao posljedica laži i e, jedne prijevarne kampanje koje je vodio Nigel Farage, e, čovjek koji, kojega jednostavno nije briga. Hvala lijepa, a sada gospodin Kelly. Ne, oprostite, Gospodin Polčak ima jednu minutu. Izvolite. Hvala predsjedniče. Ja bih htio komentirati ovo glasanje e, koje smo upravo imali. Poštujem e, ono što su Britanci odlučili u referendumu, ali cijenim i ovu rezoluciju koja dozvoljava produljenje e, roka za Brexit Istovremeno moramo poštivati e, e, odluku Vrhovnog suda Velike Britanije da se članak 50 može opozvati. E, trebamo poštivati prava građana Europske unije koji žive u Britaniji i obratno. Da, trebamo također sačuvati i mir na Irskom otoku Htio bih e, odgovoriti na ono što govore e, oni koji zagovaraju Brexit. Oni su dobili ova mjesta ovdje zbog europskog načina glasanja. Po britanskom nikad ga ne bi dobili. Gospodin Kelly ima jednu minutu. E, e, ovo glasanje e, o ovoj rezoluciji. Mnogi zastupnici su objasnili što podržavaju. Govori se o backstopu, poštivanju sporazuma Velikog petka, zaštiti građana. Mnogi su glasali je, bilo mi je drago kad sam čuo da e, zastupnice i zastupnice žele, uglavnom žele produljenje roka. E, mislim da je to e, velik dan za Evropsku uniju, a i za nas s druge strane kontinenta. Hvala lijepa. Gospodin Henan možda nisu namjeravali, ali kolege i kolegice e, su upravo onemogućili e, izlazak bez, e, sa sporazumom. Imamo asimetričnu arbitražu, nijedan međunarodni sud to ne bi odobrio. Zamjenjujemo jedan mehanizam izlaza E, e, sustavom koji e, neće dati nikakvo rješenje. Biti će gotovo nemoguće da se dvije strane dogovore za prijateljski rastanak. Mm, ideja da imamo krizu Brexita je lažna. Brexita nema. Imamo krizu jer Brexita nema E, imamo krizu onih koji su obećali izlazak, a sada e, to obećanje ne ispunjavaju. E, imamo štete na obje strane. Hvala lijepa. A sada zastupnik Tomc, zastupnica Tomc ima riječ. Vrlo mi je žao da je došlo do Brexita jer e, Brexit e, je bilo sredstvo, a ne cilj, neće biti e, dobitnika. Mi se izgleda, mi se trebamo truditi da ograničimo štetu zbog Brexita moramo dati produljenje ako e, dobijemo dobre razloge za to, recimo referendum ili e, rani izbori. U ovom postupku moramo biti svjesni sljedećeg. Moramo sve učiniti kako bismo e, zaštitili naše sugrađane u, u, u Britaniji e, žele e, e, blatiti Evropsku uniju hoće li Britanci biti jedini koji će neće odgovarati vlastitim građanima kad sam se odselila i u Britaniju pred, iz Njemačke pred 20 godina, došla sam u globalnu Britaniju koja me pozdravila otvorenih ruku. E, članstvo u Europskoj uniji mi je dozvolilo da izgradim u e, život u zemlji koju volim. Ali danas 3 milijuna građana Europske unije u Britaniji su žive u atmosferi straha i nesigurnosti. E, Boris Johnson kaže da neće biti štete zbog Brexita. On krši obećanja opet kao što je to mnogo puta učiniti E, sada su najranjiviji e, ljudi e, u nemogućnosti da dokažu da imaju pravo da ostanu u Velikoj Britaniji. Moraju tražiti desetke dokumenata od prije mnogo godina, a to je nemoguće. Imamo štetu ogromnih razmjera i zbog toga sam glasala za ovu rezoluciju ali jedini način da jamčimo prava građana u Britaniji jeste da zaustavimo Brexit. Hvala lijepa. E, ovdje zaključujemo Dakle, danas kada e, sam čuo koliko je ovdje građana se javilo i zastupnika se javilo iz UK, imao sam dojam da sam zapravo u njihovom parlamentu. Prekidamo sjednicu do 15 sati. Hvala.